Okay, Dobro, kolege, mislim da možemo popiti jer je već kasnije na što smo planirali. Dakle, danas ujutro nastavljamo odmah sa točkom 15. dnevnog reda, a to je strukturirani dijalog i e, o radu i planu rada komisije. Jučer je s nama bio povjerenik Idis koji je sudjelovao u tom strukturiranom dijalogu o planu rada za iduću godinu, naravno znamo da će taj plan rada biti dosta ograničen s obzirom da je sljedeća godina godina europskih izbora. Ali još uvijek ima puno toga što se mora učiniti i bez obzira na to danas imamo priliku sa povjerenikom Mimicom razgovarati o tome kako ćemo kako će izgledati plan rada na recimo području međunarodne suradnje i razvoja upravo u onim prvom semestru iduće godine prije izbora mi smo sad svi ovdje, neki od vas će se vratiti u idućem mandatu, pa onda bi trebali polako početi razmišljati o tome što trebaju biti prioriteti sljedećeg mandata. Mi smo, mnogi od vas isto nisu bili tu, ali mi smo već imali na sredini mandata jedan raspravu o tome kako smo ostvarili naše prioritete, zadaće i dokle smo došli, a onda smo i ljetos razgovarali o tome. Međutim, od zadnji put od zadnjeg puta do danas se tu ovdje pripremili resor povjerenika i njegove prijedloge što očekuje od sljedećeg VFO-a. I u lipnju ćemo vidjeti objavljen program kompletan e, onog što se smatra da će se napraviti u okviru novog VFO-a, a danas će nam nešto povjerenik reći o tome već i unaprijed. Mi znamo da smo već razgovarali sa predstavnicima nevladinih udruga, odnosno Saveza Konkorda, koji isto bio zanimljiv, a sada bi odmah dala riječ povjereniku Mimici. Hvala lijepo. Uvaženi zastupnici, predsjedavajuće, od početka mandata ove komisije mi smo jako napredovali na području razvoja i međunarodne suradnje. Ja bih samo možda nabeo ovdje nekoliko um, dakle najvažnijih uspjeha gdje smo postigli najviše napredak u našoj politici razvoja. Prvo, onaj globalni okvir u agendi UN-a do 2030. u kojoj su zapravo postizanje održivog razvoja i iskorjenjivanje siromaštva nešto što smo svi usvojili i dogovorili. Zatim mi smo isto tako i onda je donijeli jedan zajednički europski akcijski plan da se to ta agenda UN-a zapravo prenese u evropske okvire i krene na realizaciju. Zatim, investicijski plan u kojem želimo, u kojem želimo investicije usmjeriti tako da ostvarimo te ciljeve. Zatim, jedna globalna inicijativa zajedno sa UN-om da se u prvi plan stavi okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. To su recimo ovako oni veliki naši napreci. Međutim, ostalo je puno toga što bi još trebalo napraviti tijekom ovog mandata. Stoga ću svoje uvodne izjave upravo fokusirati na neke ključne izjave. Prvo, recimo, i ključne točke, a to je prvo novi ugovor o partnerstvu, odnosno postkotonu ugovor. Mi smo raspravljali o svojim prioritetima za svim zemljama AKP prostora u mnogim prilikama. I e, sada posebno evo se to odnosi, to je upućeni kolega Noizer. Ja očekujem od naših AKP partnera da nam otvore službene pregovore o sklapanju poskotonog ugovora prije kolovoza. Osim toga, postoji široki dogovor između Komisije vijeća i parlamenta o onom sveukupnom, sveukupnom okviru koji uključuje i regionalna partnerstva i e, krovne organizacije i zatim pravnu strukturu i obveznu prirodu tog ugovora. Međutim, još uvijek moramo sa zemljama članicama postići suglasnost na nekim područjima uključujući kako će se upravljati koliko će trajati ti ugovori i naravno u vezi s pitanjem migracije. S obzirom na brige koje su neki od vas iz, već iznijeli, dozvolite da vas pokušam uvjeriti da je dio ovog procesa i pregovora upravo um, naša volja, želja i naše nemicanje od Dakle, naša apsolutna predanost ostvarenju svih naših ciljeva i temeljnih vrijednosti na svim razinama i u interakciji sa svim dionicima. Druga stvar koja je vrlo bitna, to je dio našeg programa rada, je strategija prema karibskom pacifičkim državama i afričkim. Mi naime pripremamo čitav niz strategija koje se baziraju na individualnim pristupima, ovisno o kojem partneru je riječ. Mi sad upravo ažuriramo svoju strategiju za karibski prostor ili Južnu Ameriku, za koju se nadamo da ćemo objaviti i prezentirati u kolovozu. U skladu sa zapravo idejama i filozofijom konsenzusa koji smo postigli glede agende do 2030. kao i do sadašnjeg rada i partnerstva s tim državama, ovo je sad nova prilika da unutar Latinsku, strategije za Latinsku Ameriku definiramo svoju vrlo jasnu viziju kako ćemo involvirati u to i u našu suradnju s nama i druge države tog prostora. To naravno uključuje potrebu da se pomogne u strukturiranju njihovog društva i gospodarstva prema održivom razvoju. Uz naravno naravno involviranje i novih ekonomija koje tek dolaze na temelju zajedničkih interesa i vrijednosti. Mi se nadamo, naravno, obostran koristi od tih partnerstava, uključujući recimo i onda različitim twinning partnerskim projektima ili suradnji u trokutima sa tri partnera i tako dalje. Naravno, to ni u kom slučaju neće ići na štetu našeg rada i angažmana za najmanje razvijene zemlje. Treća tema kojom se mi bavimo je strategija kako povezati Europu i Aziju a pripremamo i novu strategiju upravo zato povezivanje Europe i Azije i želimo ju na jesen objaviti. Naime, povezanost ima ogromni kapacitet da pridonese svakoj suradnji, ali i utoliko i ostvarenju naše agende do razvoja do 2030. i to kako Europi i Aziji na svim područjima, od trgovine preko digitalnih usluga do odnosa ljudi prema ljudima. Dakle, ta povezanost će osigurati da nitko ne bude isključen. Povezanost isto tako znači raditi bolje s našim partnerima, surađivati bolje s našim partnerima u Aziji, a razvijamo i ključne ključna područja suradnje u Aziji, a pritom jasno kroz regionalne integracije i regionalne organizacije kao ASEM i ASEAN potičemo daljnju multilateralnu suradnju. U našem programu rada je vrlo važna i jedna strategija specijalna bilateralna između Indije i Europe. Što znači mi želimo spostaviti partnerstvo i sa razvijenim zemljama ili razvijenim zemljama kao što je recimo nova ekonomija Indija. Ta partnerstva će se na tri glavne glavna stupa bazirati. Međunarodni mir, sigurnost, održivi razvoj i razumijevanje pametne poljoprivrede. A u cijelosti sam svjestan da je sad već došlo, da smo došli do pravog trenutka da počnemo razmišljati i o sljedećem BF-u našem proračunu, pa bih nekoliko riječi i tu uputio. O prijedlogu E, sljedećeg proračuna kojeg je drugog peta komisija predstavila prvi nacrt proračuna. Dakle, i međutim, konkretni prijedlog vanjskih e, akcija će doći tek u lipnju. I za sada već imamo nekoliko ključnih naznaka u vezi s tim kako će izgledati izdvajanja za međunarodnu suradnju, pomoć u razvoju i vanjske akcije. To je jasno određeno kao jedno od ključnih i prioritetnih budućih područja rada s obzirom na izazove s kojim se globalno su moramo suočavati, ali s obzirom na pa, potencijalno dodanu vrijednost koja može iz toga nastati. Prema prijedlogu komisije troš, e, izdvajanje novaca na tom području ne bi se trebalo smanjiti unatoč Brexitu, naime unatoč nedostatku britanskih uplata u proračun ali izdvajanje za vanjske akcije bi se čak trebalo bitno povećati iznad trenutnih razina. Sa 123 milijarde za vanjsko djelovanje van bi pokazalo, zapravo značilo jedno nominalno povećanje od 26% do sadašnjeg izdvajanja. Dakle, mi tu Europska unija preuzima zapravo kolektivnu obvezu za svim zemljama članicama da 0,7% BDP-a Europske unije usmjeri prema službenoj pomoći razvojnoj u svijetu. Dakle, većina vanjskog trošenja, vanjskih troškova u europskom proračunu no će i dalje zapravo ići u, na svim regijama svijeta, će se trošiti u skladu sa normama s ODA, dakle službene pomoći razvojnoj dakle oko 95% ukupnih vanjskih troškova, dakle ide upravo u tom će biti ta službena razvojna pomoć, odnosno ODA. Drugo, komisija predlaže vrlo bitno zapravo pojednostavljenje svih instrumenata uključujući za vanjske akcije, uključujući instrumente za međunarodnu suradnju. Mi dakle predlažemo jedan sveobuhvatni instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. I mislimo da je potrebno stvar pojednostavniti, ali na taj način očuvati i nade u čitavom svijetu. A to je vrlo bitno da bismo uopće ostvarili ciljeve naše agende do 2030. održivog razvoja. Prijedlog komisije znači e, proračunske ovlasti i za Europski parlament. Naime, s obzirom da je ovaj dom visoki dugo i s pravom tražio da se poveća, poveća Evropski fond za razvoj, to se i učinilo i to je napravo upravo konsistentno sa našim prijedlogom da se sve pojednostavni i da znamo da odakle će s jednog mjesta zapravo se financirati vanjske akcije. Mi tu naravno posebno se fokusiramo i na ona za sada nealocirana sredstva koja su predviđena kao rezerva za one nepredviđene situacije s kojima se stalno moramo nositi. To je dakle na taj način pojednostavljivanje cijele zapravo instrumenata i cijele naše arhitekture instrumenata za financiranje vanjskog razvoja i odnosa zapravo je tome namijenjeno da budemo spremni brže i odlučnije reagirati. Naravno, pritom nismo zaboravili niti pomoć organizacijama civilnih, civilnog društva, ali nismo ni zaboravili ni upravljanje kasnije tom pomoći kad se počne primjenjivati i nadzorom kako se to izvršava. Dakle, specifičnosti, naravno, različitih naših vanjskih aktivnosti i pružanja pomoći će se, međutim, sačuvati. Jedan instrument, da budem jasan, za financiranje, preko kojeg idu financiranja vanjskih tih naših aktivnosti, ne znači ujedno uniformiranost u svakom pristupu, svakoj individualnoj različitoj vrsti pružanja pomoći. Suradnja u razvoju će i dalje se upravljati, isključivo orijentirati prema u skladu sa jednim i tek nakon postignutog konsenzusa unutar Europske unije, naravno prema vrhovnom cilju, a to je iskorjenjivanje siromaštva na svijetu i razvojna suradnja ostaje središnja i pomoć u razvoju središnjom temom naših svih suradnji i partnerstava. Čim komisija bude u lipnju usvojila ovaj legislativni prijedlog, e, mi ćemo, naravno sve će biti objavljeno i krećemo u javnu raspravu. I ja tu zapravo iščekujem vaš aktivni doprinos kasnije tome kako bismo onda to u cijelosti doradili. Taj prijedlog koji izlazi u lipnju biva objavljen. A sada hvala vam puno na tome što uopće imamo ovaj naš strukturirani dijalog i nadam se da ćemo nastaviti stvar jasno kada predstavimo taj prijedlog za VFO u lipnju. Hvala vam lijepo na ovoj prezentaciji. A sada gledam tko se javlja za riječ. Norbert. Dakle, ako neko želi riječ, molim vas, javite se, samo dignite riječ. Dignite. Bogdan. Hvala lijepo. Gospodine povjereniče, puno vam hvala na vašoj prisutnosti ovdje danas s nama. Imam neka vrlo jednostavna pitanja i poneku opasku. Iz perspektive našeg kluba zastupnika, posebno u odnosu na agendu do 2030. i ciljeve održivog razvoja, te izgradnji otpornosti i buduće strategije za partnerstva Europske unije sa regijama i drugim državama svijeta. Zatim, Naravno, klimatske promjene, jačanje privatnog sektora, sprječavanje nasilja, što su sve ključne stvari i zahtijevaju koncentrirane zajedničke napore. Sad moje pitanje je jednostavno, kako komisija radi na tome da provede i da implementira upravo ove ciljeve održivog razvoja? U tom smjeru i bih dao nekoliko komentara i preći na drugo e, pitanje. Moj su Norbert mi smo zapravo radili upravo na europskom konceptu razvoja koji je u biti vaše strukture. Usko je vezan za UN-ovu agendu razvoja do 2030. I e, po mom mišljenju to zapravo ona ključna stvar koja se tek treba prevesti, da kažemo precizirati, konkretizirati u jednom akcijskom planu za razvoj kojeg još nemamo. I sad moje pitanje je da li komisija namjerava takav plan akcijski sastaviti još prije kraja mandata sadašnje komisije. Hvala, Norbert Neuser. Hvala lijepo, povjereniče. Hvala vam na vašoj prezentaciji. Bitne točke je upravo Bogdan malo prije iznio, dakle implementiranje ciljeva održivog razvoja i provedba konsenzusa koji je postignut. Ali dodao bih još jednu stvar jer mislimo da će to ove jeseni uroditi konkretnim plodom. A to je pregovori sa državama AKP prostora i našim zemljama članicama kako bi došli do ugovora za postkotonu razdoblje. Mi polažemo visoko povjerenje u vaš mandat za pregovore i mi zapravo stajalište parlamenta je prilično isto, dakle slično, gotovo isto poziciji komisije i očekujemo, nadamo se i vjerujemo da će rezultati biti dobri. A ako se sada među zemljama članitim, tim zemljama s kojima pregovaramo postoje nesuglasice o tome koliko će trajati taj ugovor, da li će to biti na 15 ili 20 godina novi ugovor. Mislim da su ta pitanja trajanja ugovora nešto što se da brzo riješiti. Ono što je meni bitno, pogotovo u raspravi sa zemljama članicama, je sljedeće. Da u našoj suradnji za razvoj, da se u toj našim naporima odmaknemo od one jedine do sada prioritetne teme koja je do sada dominirala, a to je pitanje migracija. Migracije jesu jako bitne, ali nije to sve u suradnji za razvoj. Mislim da se moramo jako zauzeti za to da se taj isključiva koncentracija na migracije koja vlada u mnogim zemljama članicama polako ukine i makne. I tu trebamo dati svoj doprinos, jer migracije nisu sve. Kada pogledam sada kako izgleda ovaj sustav novih instrumenata sa prijelazom prema migracijama kojim zapravo odražava možda i malo popuštanje prema zemljama članicama kako bi zemlje članice vidjele da i shvatile da komisija ne zaboravlja migracije ako se bavi i drugim stvarima, onda mislim da bi bilo jako dobro da zajedničkim naporima svima njima objasnimo kako je suradnja za razvoj za nas jedno jako bitno područje i koje de facto šire od samih migracija. A inače još me nešto zanima kad govorimo o AKP prostoru. Dakle, karibske države i latinskoameričke zemlje, karibske koje spadaju Južnoj Americi, a ove druge koje prepadaju Africi s ove strane tog prostora, vidimo da imamo opasnost da mnoge od tih malih otočkih država njima prijeti zapravo propast propast zbog globalnih e, klimatskih promjena i svega ostalog. I sad, da li je tu predviđena neka dodatna financijska pomoć da se te države iz karibskog ili pacifičkog prostora e, možda recimo zaštite i dodatnim usvajanjem nekih protokola? Jer mislim da nam treba više obvezna, da nam treba više sigurnosti u planiranju, da nam treba više srednjoročnih projekata, da im se brže pomogne jer e, čini mi se isto tako da onda ovo kad pričamo o fleksibilnosti, to je vrlo aktualno i može se dobro provesti, ali unatoč tome nije dovoljno precizno za planiranje za srednjoročne projekte. Tu mislim da se moramo pojačati. Hvala. Hvala Norbert. Sljedeći, Marija Hojbuš. Hvala lijepo. Hvala vam povjereniče da ste došli danas na sastanak našeg odbora. Mislim da mnoge stvari od onih koje ćete danas čuti vi vrlo dobro znate, ali to moram reći čak i nažalost, zato što i kao što znamo na mnogim područjima nije postignut neki poseban, ako uopće ikakav napredak i to je ono što mi uvijek iznova ponavljamo u parlamentu. To imamo recimo zahtjev da se napravi zakon o produkcijskim standardima u sektoru tekstila, kako će ići proizvodnja. Tu se ništa nije napravilo i prijedlog zakona o europskim poduzećima koje rade u zemljama u razvoju i tamo krše ljudska prava. Primjerice eh, land grabbing, dakle otimanje eh, zemljišnih posjeda i tako dalje, poljoprivrednih zemljišta. I mislimo da je to jako žaljenje vrijedno. Doista kad mi iznosimo svoje prijedloge, a komisija onda to de facto ignorira ili ostavi jednostavno po strani, ne radi na tome i ne bavi se recimo kod tekstilne industrije, konkretno to ide na štetu svih tih ljudi tamo, ništa se ne događa. A sada bih ja iznijela još jedan prijedlog i nadam se da će barem taj biti uvršten u vaš plan rada. Komisija je, ima i taj pristup u svakoj suradnji i partnerskom ugovoru da se poštuju ljudska prava i da se to u tom ugovoru i ukotvi, što je nama jako važno. Ali kažem, recimo, kod suradnje u razvoju, mi nećemo moći nikad spriječiti da ne dođe do nikakvog, dakle da isključimo svako kršenje ljudskih prava, ali možemo bar nešto učiniti. I upalo uočila sam da u onom Balter projektu u Keniji, kojeg vi dobro poznate, jer vi ste to morali objasniti pred Vijećem za ljudska prava UN-a i šta se tu de facto dogodilo i kako je tu se Evropska unija ponašala, kako je agirala. Međutim, mislim da je jako bitno da onda uspostavimo mehanizam žalbeni, pritužbi na razini Evropske unije kako bi se sve kršenja ljudskih prava do kojih je došlo u okviru nekih projekata za međunarodnu suradnju u skladu sa ODA-om, da se onda, dakle, taj mehanizam uključi ako je došlo do takvih kršenja ljudskih prava. Naravno, on mora biti administrativan, mora imati standardiziranu proceduru i kako bi žrtve imale mogućnost vrlo rano, čim se pojavi kršenje ljudskih prava, uložiti žalbu, dakle da to bude pravovremeno još prije nego što problem eskalira kako smo to vidjeli da se u Keniji dogodilo. I mislim da bi tu recimo bile delegacije Evropske unije, dakle naša diplomatska predstavništva tamo bilo dobro prvo mjesto da prihvate te pritužbe i onda krenu procedurom tog mehanizma kojeg moramo uspostaviti. I mislim da bi onda imali jedan pravni put koji daje pravnu sigurnost kojom bi ti ljudi mogli doći do neke zadovoljštine kako bi mogli prekinuti daljnja kršenja ljudskih prava. Mislim da bi to bilo jako dobro da se taj prijedlog uvrsti u vaš komisijin plan rada za iduće razdoblje. A dodala bih još jednu stvar. To je već zapravo moj prethodnik, gospod, moj prethodnici Bogdan i gospodin Neuser, Norbert već spomenuli. Naime, mi sada moramo provesti i dakle implementirati naš konsenzus, a u konsenzus smo dogovorili i uskladili da se poljoprivredne metode moraju jače poticati. FAO je napravio pun, puno događaja i manifestacija u vezi s tim, htjeli su ići na scaling up, na jačanje toga. Mi sam stalno u razmjeni sa njihovim ljudima iz FAO-a i mislim da sada možemo naš višegodišnji proračun, baš VFO, ovdje koristiti jer mislim da se tu možemo, trebamo pojačati financijsku omotnicu i za ovo područje. Jer nije dovoljno samo da deklarativno kažemo da, scaling up, mi ćemo podržati FAO. Nije dovoljno. Mislim da moramo na tom području pojačati financiranje, podebljati financijsku omotnicu u našem VFO-u. A ne da mi tu zaostajemo bitno iza FAO-a nego trebamo biti ravnopravni sa fao u svjetskom nastupu. Hvala lijepo. Thank Hvala. Možda da odgovorimo prvo na ta tri pitanja. Imali smo mnoga pitanja, onda ćemo imati drugi krug eh, postavljanja pitanja nakon toga. Na popusu su Eli Schlein. Eh, I Dakle, tri govornika u drugom krugu. Možemo prvo čuti odgovore na ovaj prvi krug pitanja. Da, provedba ciljeva za održiv razvoj zapravo je u samom središtu naših aktivnosti koje se tiču razvojne suradnje i tako će to i biti i u sljedećem, nadolazećem razdoblju. Europska unija je bila toliko aktivna i toliko važna i toliko ambiciozna kada se radi o postavljanju e, tog programa oko ciljeva održivog razvoja, te sada stoga moramo zadržati istu razinu ambicija, te istu tu vodeću ulogu kada se radi i o provedbi ciljeva za razvoja razvoj diljem svijeta sa našim državama partnericama, ali su tako i kod kuće unutar Europske unije, budući da su ciljevi za održiv razvoj univerzalni ciljevi i da se mogu primijeniti na sve. Kako provesti SDG-ove, dakle ciljeve za održiv razvoj, kako doprinijeti globalnoj provedbi istih, za nas e, znači da imamo mješavinu različitih politika i da imamo aktivnosti koje su e, različite, ali su dosljedne među različitim politikama. Dakle, svaka aktivnost koja se tiče provedbe SDG-ova vodi se konsenzusom za razvoj i i onime što nam ovaj novi konsenzus nameće kao smjernice. Ali tu se radi isto tako i o tome da to doćemo u konkretne programe, u konkretne projekte koji se mogu ukopiti u određene programe za svaku državu partnericu. To je nešto što radimo također zajedno i s parlamentom u okviru naše revizije na sredini programskog razdoblja. Moramo odrediti specifične instrumente i načine na koje ćemo provesti SDG-ove, to je također važno. Naša politika provedbe SDG-ova mora također biti povezana sa različitim regionalnim ili geografskim specifičnostima i zbog toga imamo i taj proces nakon sporazuma iz Kotonua koji je vrlo važan za to da Europska unija da doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. I na koncu prijedlozi vezani uz višegodišnji financijski okvir. To će biti naša zajednička zadaća u nadolazećem razdoblju i nadam se da će to razdoblje biti što kraće moguće. I onda ćemo također definirati načine, instrumente, mehanizme, e, taj cijeli zakonodavni okvir e, vezan uz to kako će Europska unija moći doprinijeti provedbi ciljeva za održivi razvoj. Konsenzus za razvoj je pritom dokument koji nam daje smjernice, koji nas usmjerava u cijelom našem radu. Kada se raspravlja i pregovara o sadržaju konsenzusa, onda mi tražimo da to bude što konkretnije moguće, da taj sadržaj bude što jasniji moguć i kako bismo na neki način izbjegli da dođe u budućnosti do toga da poduzmemo neke korake zbog kojih bismo onda pregovarali neki akcijski plan e, za konsenzus. Dakle, u ovom trenutku smatramo da neće doći do posebnog akcijskog plana za provedbu konsenzusa. Smatramo da to nije potrebno. Ja smatramo da je doista moguće e, taj konsenzus pretočiti u konkretne političke mjere. I to na način gdje bismo onda imali mnogo koordiniranije aktivnosti sa političkim mjerama na razini država članica, ali su tako i na razini europskih institucija. Također se u potpunosti slažem da je naša uloga u okviru razvojne politike takva da bismo trebali odgovoriti isto tako i na čitav niz drugih političkih ili tematskih područja, e, to jest ciljeva koji su povezani s razvojem. Primjerice, migracije su jedno takvo područje. Ali migracije ne bi trebalo izdvojiti kao neku vrstu posebnog ili zasebnog cilja koji bi zasjenio razvojnu politiku mi izrađujemo poveznice između toga koje će posljedice imati razvojne instrumente kada se radi o borbi protiv onih glavnih uzroka migracija. Dakle, tu se zapravo migracije povezuju sa ovom programom razvoja. Političke mjere, programi, koji se tiču iskorivanja siromaštva primjerice, isto tako predstavljaju tu poveznicu između razvoja i migracija. To se tu vrlo jasno vidi iz toga. Smatramo da nam neće biti potrebno izgraditi jedan instrument koji će biti posebno posvećen samo migracijama. Mi smatramo da razvojni programi i konkretan učinak razvojnih programa mogu na najbolji mogući način nam omogućiti da se suočemo sa tim eh, izazovima i ciljevima eh, u smislu toga da ograničimo migracije tako što ćemo poboljšati općenito gospodarske i socijalne perspektive u državama porijekla za migrante. Zatim što se tiče sljedećeg e, okvira partnerstva za razdoblje nakon sporazuma s Kotonua sa našim državnim partnericama sa područja AKP-a. I ja doista se nadam da ćemo moći uspješno sve to riješiti, da ćemo se uspjeti složiti u idućih nekoliko tjedana o tome kako bismo dobili mandat Europske unije za pregovore koji bi se trebao usvojiti krajem ovog mjeseca. Isto tako i kako bi naše države partnerice iz zemalja KPA bile spremne za pregovore o tom sveobuhvatnom krovnom dijelu budućeg sporazuma te o specifičnim regionalnim dijelovima sporazuma također. Što se tiče E, tekstilne industrije, e, jagme za zemljištem, e, našeg doprinosa poljoprivredi i ostvarivanju sigurnosti hrane, što se tiče svih tih programa. Moram reći da smo spremni. na to da te teme uklopimo u sve naše razvojne aktivnosti. I želimo također i osnažiti načelo koje se temelji na poštivanju ljudskih prava u razvojnoj suradnji. I želimo da postoje konkretne poveznice između ljudskih, ljudskih prava i tih razvojnih aktivnosti i da te veze budu što uže moguće. I stoga se veselim suradnji s odborom i s Europskim parlamentom kad god se radi o tome da primjerice one različite inicijative za tekstilnu industriju e, se oblikuju na što konkretniji način, što znači da u ovom trenutku e, bismo htjeli da vidimo e, konkretne rezultate našeg načela vezano za ovaj pristup kojeg smo predložili, ali isto tako želimo da se napravi procjena učinka svih tih inicijativa, čime bismo onda mogli prijeći na sljedeću fazu, za e, te inicijative za tekstilnu industriju. Nešto kasnije, svakako ne tijekom ovog mandata komisije, ali nešto kasnije. I stoga bih htio da zadržimo e, jednako tu razinu strateškog e, strukturiranog dijaloga, da uloga vašeg odbora bude snažna i da to onda se odrazi na e, sadržaj i na učinkovitost i na jačinu e, naših razvojnih programa u budućnosti. Hvala vam gospodine poveniče. Paolo Ljubik ima riječ. Uh, Hvala ti Linda. Mislim da je važno imati na umu, a ispričavam se, malo sam zakasnio, imali smo briefing sa Cecilijom Malstrom o trgovinskim pitanjima. Kao što znate, trgovina i razvoj su usko povezana područja. Ključno je pitanje to kako možemo imati dobre dobro smjene ciljeve, da dakle s jedne strane smanjimo razinu siromaštva, da imamo bolji pristup izvozima, uvozima, da se sve to napravi na jedan pošten način koji će biti pošten dakle za obje strane. Dakle, ta kombinacija između razvoja i međunarodne trgovine može odigrati ključnu ulogu. To smo imali i sada nedavno kao primjer, primjerice kada sad obnovljivim izvorima energije, da dakle s jedne strane su naša energetska poduzeća u EU tražila da se više usmjerimo na održiva goriva, biogoriva, u energetskom sektoru Europske unije, a onda smo imali velik uvoz e, palminog ulja. I sada zapravo radimo upravo suprotno. Pokušavamo zabraniti palmino ulje. Naravno, imamo male poljoprivrednike, male i srednja poduzeća u nekim državama koja žive od te proizvodnje palminog ulja i za njih je to prava katastrofa ta naša zabrana. I stoga imam osjećaj da suradnja sa odborom INTA za međunarodnu trgovinu treba e, ponovno promisliti. Naravno da tu postoji sukobi interesa od strane različitih e, političkih tijela, ali imamo ciljeve za održivi razvoj, imamo cilj broj 2 i cilj broj 7 kao što znate i ti ciljevi su kad kad e, proturječni, zato što je cilj broj 2 eh, vezan uz poljoprivredu, uz hranu, sigurnost hrane, a cilj broj 7 tiče se obnovih izvora energije i tu postoji određeno natjecanje na neki način između tih eh, ta dva cilja. I stoga me zanima, bismo li mogli zajedno izraditi neku strategiju da vidimo kako možemo poboljšati okoličnu situaciju u Europskoj uniji s time, a da pritom primjerice izbjegnemo štetne posljedice na druge države u Maleziji ili drugim državama gdje ovise o tim izvozima za preživljavanje. Jer ako te države više ne mogu izvoziti taj proizvod, znači li to onda da ćemo mi morati više trošiti novca na njih ili ćemo morati više ulagati u te države kako bismo im pružili neku alternativu za tu njihovu dosadašnju djelatnost. I mislim da smo mi odgovorni na globalnoj razini, mi imamo tu globalnu odgovornost da iskorijenimo siromaštvo. Želimo stvariti bolje životne uvjete za sve ljude na zemlji i stoga ne bismo trebali zatvarati oči pred time. Neki ljudi iz energetskog sektora smatraju da je mnogo bolje za nas da promijenimo strategiju. I stoga bih vam htio postaviti sljedeće pitanje. Kada bacimo pogled na VFO, je li to nešto gdje onda možemo djelovati, da možemo doista aktivno djelovati, a ne samo reagirati na razvoje. Hvala, Eli Schlein. Grazie, Presidente. komisario, eh, grazie di Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, gospodine poveniče. Drago mi je da ste ovdje i da nam dajete pregled nad rezultatima koje ste ostvarili u proteklih nekoliko godina. Vi ste rekli isto tako da ste spremni i dalje se snažno angažirati kada se radi o razvoju. Imam tri kratke primjedbe. Kao prvo želim reći da mi naravno sada moramo pričekati na e, sve obuhvatni dokument sredinom lipnja, ali ono što smo sada dobili u svibnju je zanimljivo, no ipak mi ćemo ipak pričekati još do sredine lipnja zato što nismo još e, baš e, sigurni što, kako da mislimo o tom jedinstvenom financijskom instrumentu. Naravno da moramo pripaziti da instrument ne ide na uštrb primjerice transparentnosti ili prava ovog parlamenta da dobije pregled nad financiranjima koje se usvoje i dopuste. Druga primjedba Vidimo da postoji sada određen trend da se razvojna sredstva koriste za ciljeve iz drugih politika, primjerice nadzor granica, izrada kapaciteta, dakle nešto što se ne tiče izravno razvojne politike, to nas zabrinjava i mi smo protiv toga. Mi bismo rado od vas čuli u kojoj mjeri će se sa novim instrumentom moći zajamčiti da će sva sredstva se koristiti sukladno e, smjernicama DAKA OECD-a. Isto tako kao teče, mi se nalazimo sada u jednoj posebnoj političkoj situaciji gdje je odgovornost Europske unije sve veća i veća. Ili ćemo mi provesti agendu za održiv razvoj do 2030. godine i klimatski sporazum iz Pariza ili se ništa neće dogoditi, nitko to neće učiniti umjesto nas, što znači da države članice moraju jasno izraziti svoju političku želju da misle ostvariti te ciljeve, što znači da moraju isto tako staviti na raspolaganje i određena sredstva. Inače će sve to ostati samo metoslovo na papiru. Zatim, bili smo prošli tjedan u okviru jedne delegacije iz ovog odbora u Ugandi. Vi znate da u Ugandi imamo otprilike 1,3 ili 1,4 izbjeglica. To je velika brojka, uzevši u obzir veličinu te zemlje. A ta država i dalje provodi jednu vrlo progresivnu politiku otvorenih vrata prema izbjeglicama oni izbjeglicama čak e, daju i e, jedan mali komad zemlje o kojoj se onda oni sami mogu brinuti kako bi onda za nekoliko godina postali samodostatni. Ali trenutno postoje tamo veliki problemi. I iako je lokalno stanovništvo izrazito solidarno e, sa izbjeglicama, posebice s onim izbjeglicama koji koje dolaze iz Južnog Sudana ipak evo vidimo da se naši projekti tamo odnose na lokalno stanovništvo i na izbjeglice. To je važno isto tako kako bismo izbjegli i socijalnu napetost, jer su resursi dosta ograničeni. Ali, za kraj ipak želim reći da imamo različite projekte koje smo tamo vidjeli, koje DEFCO ili EHO ili e, Uzemni fond za Afriku financira. To su doista važni projekti koji mogu promijeniti život e, tih ljudi jer se s time financiraju mala i srednja poduzeća ili recimo e, stočarska poduzeća male veličine. Vidimo da ti suradnici na terenu obavljaju izvrstan posao, ali to neće biti popraćeno sa dovoljno financijskih sredstava, posebice kada se radi o e, nekim područjima poput obrazovanja, sekundarno obrazovanje primjerice. Jučer je predsjednica odbora posjetila nas na to da smo posjetili jednu školu sa 2000 učenika gdje po razredu imamo 100 učenika. To obrazovanje ne može biti neke velike kvalitete, uzevši obzir tako e, velik razred. Zatim znamo i kakva je situacija općenito na jugu Sudana, u Užem Sudanu, znamo kako je, kakva je situacija u Burundiju, znamo što se događa u Kongu. Na desetke tisuća osoba je već početkom godine e, pobjeglo iz Konga. Moramo imati na umu te teme i isto tako imati na umu da mnogo izbjeglica napušta e, ruralna područja na kojem su živjeli i da odlaze u gradove, što znači da nisu tamo niti dobro integrirani kada tamo pristignu. I moramo pripaziti na ono što je bilo rečeno u njojškoj izjavi. Hvala. Gospođa Kjeng ima riječ. Hvala. Predsjednice i e, gospodine povjereniče, ja sam vas slušala i ne zavidim vam. Mislim da vam je jako teško. Jedan proračun ne znači jedna politika. Vi ste naš povjerenik za razvojnu suradnju. To znači da je vaš glavni prioritet baš kao i naš, e, iskorjenjivanje, održivo iskorjenjivanje siromaštva u politici. Kako, kako kako kontrolirate neku politiku? Kontrolirate politiku tako što imate proračun. E, kako provjeravate rashode neke politike kao član parlamenta? Tako da provjeravate i kontrolirate proračun. Mi imamo pravo kontrole nad proračunom. Ako imamo jedan proračun, onda je to doista teško. Doška, teško je provjeravati i kontrolirati politike i vidjeti e, doista e, idemo li prema tom cilju iskori, trajnog i održivog iskorjenjivanja siromaštva i hoće li se razvojna suradnje koristiti za druge svrhe. Dakle, tu se postavlja i pitanje e, fleksibilnosti. Ako se negdje dogodi zemljotres ili se pojavi glad, fleksibilnost je od ključne važnosti. U tome se u potpunosti slažem s vama. Ali kada se radi o održivom iskorjenjivanju siromaštva, fleksibilnost je jako loša. Na primjer, pogledajte e, prijemer primjer ovog posjeta u Ugandi. E, dakle, te izbjeglice iz Južnog Sudana neće ići nikamo drugdje već jako dugo. A aktivnosti se plaćaju iz Afričkog Trust Funda koji ima dvogodišnji program i koji završava 2020. godine. Takva vrsta fleksibilnosti vodi do nesigurnosti. Fleksibilnost iz razvojne suradnje i kada govorimo o razvojnoj suradnji znači da imamo više rizika za trošak, više rizika za trošak ad hoc aktivnosti. i Radi se dakle o tome da novac nužno ne odlazi u zemlje gdje treba iskorijeniti siromaštvo. Dakle, ja možda će iskorjenjivanje siromaštva nešto što će, što, što vrlo vjerojatno će možda vidjeti, nadam se, moja djeca ili unuci, ali ova generacija, ali moja generacija neće. Dalje, onih 0,7%, kako ćemo doći do njih? Ja za sad ne vidim kako. I kako unaprijed znati koji dio proračuna je ODA, jer rizik koji ovdje imamo jest to da to možemo pogledati i kontrolirati tek post festum. Dakle, dakle, tek onda ćemo moći vidjeti koliko je novca otišlo za ODA, a tada će već biti prekasno jer novca više biti neće. I napokon predsjednice, ja vidim da se vi tu mučite i borite. Vi kažete da je potreban zaseban instrument za migracije, ali isto kažete da se migracije ne bi trebale izdvojiti. I onda dolazimo do one standarde klauzule i rečenice. Da bi se borili protiv e, uzroka migracije moramo imati neku situaciju kojoj je svatko dobitnik, ali svi znamo da kada imamo ekonomski rast u zemlji e, koja je siromašna povećava se migracija to je logično i to je između ostaloga i generacijsko pitanje. Ako tražimo brza rješenja e, za borbu protiv migracijske krize u Europskoj uniji, onda ćemo vrlo, e, onda se može dogoditi da krivo potrošimo novac ili bi se moglo dogoditi da će naši ministri za vanjske poslove reći e, da se, da, troškove za razvojnu, da troškovi za razvojnu pomoć nisu bili opravdani i da bi se taj novac trebao iskoristiti negdje drugdje, a ne za razvoj. A vaša je zadaća, a to me strašno živcera, vaša je zadaća da zaštitite razvojnu suradnju i njezine ciljeve. A to stoji između ostalog u osnivačkim ugovorima. Dakle, iskorjenjivanje, trajno iskorjenjivanje iskorjenjivanje siromaštva. Predsjednice, ovo, to, je, ja ovdje iznosim jedan jako staromorni argument i ne želim to govoriti, ali mi smo ovdje da bismo zaštitili taj fond. Hvala. Thank you. Hvala, hvala Judith. Cecil. Cecil Grazie, komisario. E, uh... Hvala, povjereniče. Ja bih vam također željela zahvaliti što ste danas s nama i što razgovarate s nama o ovim pitanjima jutros. Ja imam nekoliko pitanja. E, željela bih e, najprije spomenuti sporazum iz Kotonua. Naime, vi ste govorili o mogućnosti da se u ovu politiku uključi osnaživanje parlamentarne dimenzije. A vi znamo, mi sad znamo da je parlamentarna dimenzija u ovom sporazumu jako važna i značajna. I ne smijemo ići unatrag, ne već graditi na temelju onoga što već postoji. Ja se bojim da nisu potpuno jasne strukture koje imamo na umu. Imate li vi ideju o tome kako osnažiti parlamentarnu dimenziju u razdoblju post-Kotonu? Dakle, neke strukture već postoje i funkcioniraju kao na primjer Panafrički parlament, to funkcionira. Jesmo li mi preslabi u odnosu na njih? Kako osnažiti taj mehanizam? Kako ga osnažiti u budućnosti? Kada je riječ e, o, e, o supštini ACP-a, to je pak drugi par rukava. Oni predstavljaju ljude, a ne čitav kontinent. Dakle, postoje te slabe točke mi ne smijemo ići unatrag jer se kontekst mijenja. Dakle, moramo ići naprijed, radimo sa strukturama koje su preslabe. Moramo krenuti naprijed i osnažiti parlamentarne skupštine. Parlamentarne skupštine koje već imamo u kontaktima sa tim regijama. Dakle, postavlja se pitanje kakvu vi strukturu imate na umu, osobito nakon 2020. godine bilo bi najbolje da se to što prije osmisli. E sada, u posljednjih nekoliko mjeseci vidjela sam jako puno zemalja, Etiopija, Mali, Niger i tako dalje. I vidjela sam što se događa tamo i došla do zaključka. Dakle, jer prvi zaključak je u mnogim od ovih zemalja koje, koje sam spomenula, vlade su preslabe. I u mnogim od tih zemalja vlade nema tako da se oni ne mogu uhvatiti u koštac sa izazovima. Kada je riječ o našim prioritetima, nama bi doista fokus trebao biti osnaživanje vladinih državnih kapaciteta. U protivnom, ne možete nikakav program provesti. Želim naglasiti sljedeće. Civilno društvo, na primjer, Civilno društvo, na primjer, ondje uopće ne postoje, a mi u to uopće ne ulažemo. I dakle, to je doista loša kombinacija. Veliki dio ovih zajednica jednostavno su, ne, nalaze se nigdje, mislim, oni su na, na, na vjetrometeni, oni ne, ne glasuju, nemaju uopće pravo glasa vezano za mjere koje se poduzimaju, a trebali bi imati pravo glasa. Naprimjer, mi mi se obično usredotočimo kada se događaju izbori, ali to je krivo. Mi bismo trebali raditi na tome da osnažimo lokalne i regionalne vlasti i trebali bismo osigurati da ljudi doista budu e, zastupljeni. To se osobito odnosi na Niger. Njihovo stanovništvo raste eksponencijalno. Ne mogu se e, jednostavno se vlada ne može uhvatiti u koštac sa, sa, brojama rođene djece i sa obrazovanjem te djece, pa tu su i bolnice, ali to nije jedina zemlja koja se nalazi u toj situaciji. Postoji čitav niz drugih zemalja, ali Niger, budući da ga već spominjemo, Nigerija se suočava s tim problemima kada je riječ o infrastrukturi infrastruktura kojom raspolažu nije u skladu sa e, rastom broja rođene djece. Čitava jedna generacija će na neki način biti žrtvovana. Dakle, moramo se usredotočiti na demografiju. Ponekad demografiju ne doživljavamo kao prijetnju, ali ono što moramo učiniti jest planirati u budućnosti, pružiti potporu, pružiti priliku kontrole nataliteta. Oni u ovom trenutku nemaju mogućnosti za to, ali postoji tu još jedno pitanje. Trebali bismo više ulagati u pomoć ženama u neformalnom sektoru. 70% njihovog gospodarstva je neformalno gospodarstvo i tu su žene jako zastupljene. Mi moramo osigurati da postoji dobra struktura. Onda Gabon, Burundi, to su također zemlje koje bih htjela spomenuti. Dakle, kada je riječ o sigurnosnoj i humanitarnoj situaciji, ondje je stanje katastrofalno kakve ćemo mi mjere pripremiti, osmisliti kako bismo pomogli ovim doista zemljama u teškoj situaciji. Možda bih i ja mogla nešto dodati. E, i, i objediniti neke od vaših komentara. I prije svega ću se osvrnuti na ovo što je rekla Judith. Na početku vaše prezentacije e, vi ste e, naveli čitav niz novih strategija za Aziju, za Indiju i za Latinsku Ameriku. Dakle, za zemlje sa nižim, sa nižim prihodima, kao što ste i sami rekli, to nisu najsiromašnije zemlje. Dakle, sa njima se strategije mogu osmisliti, ali postoji jedna zabrinutost vezana za financiranje razvoja. E, jučer smo imali prezentaciju, prezentaciju zaboravila sam kako se zove organizacija, molim vas kako se ona zove organizacija jučer koju smo imali. <laughs> Bila je e, zapravo bila je zapravo prezentacija o, o ovoj studiji o održivom razvoju i kako stoji Europa u tom smislu. Naime, e, najveći problem se pokazalo da je to što E, što ne ispunjavamo onu razinu potpore koju smo obećali za LDC-ove. Mi smo obećali nešto u Abidžanu i ja e, mislim da moramo prikupiti sredstva za iskorjenjivanje e, siromaštva u najmanje razvijenim zemljama. I to je jedini način da stabiliziramo, stabiliziramo zemlje u Africi. Ja se sjećam da su se mnogi e, nas osvrnuli e, na činjenicu da, su, da nas u apristi čekaju na dolazeće krize. Dakle, ne, ne moramo čekati da one dođu, već vidimo da su na horizontu. Dakle, ako imamo jednu globalnu strategiju, Dakle, razgovarali smo i sa Devkom i sa Ekom. I, e, rekli smo pogledajte što se događa u Južnom Sudanu, u Kongu, u Burundiju, što se sve može do ove godine e, dogoditi u smislu kriza. E sada, kako ćemo zajedno raditi? Što možemo učiniti? Kako diplomatski možemo riješiti konflikte? Ja sam doista uložila energiju u tu raspravu, jer ako nešto sada ne učinimo vezano za te zemlje, onda se bojim da će situacija biti doista teška. Jučer smo imali čak predstavnika iz Sudana, ne Južnog Sudana, nego Sudana koji nas, je, koji nas je također upozorio da bi i ta zemlja mogla doći do implozije. Dakle, u Istočnoj Africi sprema se ogromna kriza. I ako govorimo ozbiljno o tome da se treba pridružiti e, drugima u naporima, a ne samo objavljivati strategije i, e, i papire, to oni su dobri. U redu su, ali to su riječi na papiru. A što je sa hitnim pitanjima? Što je sa trenutnom akcijom? s obzirom na ove krize za koje znamo da, dolaze. E, što se tiče provedbe, ciljevih održiva razvoja, iduće e, godine e, Ujedinjena, a to jest Evropska unija će UN-u predstaviti dokument o tome kako, se mi, kako mi namjeravamo ostvariti ciljeve održivog razvoja. Ja znam da ćemo mi u parlamentu uključiti svu ovu inicijativu i, svi i znam da će biti zastupnika koji će biti uključeni u to. Jer zastupnici ne predstavljaju samo ljude, već oni imaju pristup nacionalnim parlamentarnicima i nacionalnim vladama, a bez nacionalnih parlamentaraca i vlada mi nećemo ispuniti vlastite obećanja vezane za ciljeve održivog razvoja. I napokon, e, što se tiče kvalitete obrazovanja, sjećam se prije nekoliko mjeseci provjeravali smo gdje je naš novac otišao i došli smo do zaključka da je novac za obrazovanje u opadanju, a ne u, a ne u jednoj uzlaznoj putanji. I to smo također rekli i odboru za obrazovanje. Naime, kada gledamo podatke, onda vidimo da toliko i toliko djece je u školi, sve kućice su po, po, po imamo pošliktane kućice, međutim to nije dovoljno. Situacija, situacija u stvarnosti je ponešto drugčije. Dakle, imamo e, školu u kojoj djeca mogu ići, ali ne znamo je li to obrazovanje kvalitetno, Obrazuje li se oni doista ondje. Dakle, na primjer, u Africi se ljudi, jučer smo razgovarali o digitalnoj ekonomiji. Kada govorimo o Africi, ljudi moraju biti obrazovani za rade, na primjer, u digitalnoj ekonomiji. Dakle, potrebne su digitalne vještine i tako dalje. Dakle, mislim da bismo naglasak trebali staviti na obrazovanje i njegovu kvalitetu. Imamo, dakle, dosta posla. Doista se moramo fokusirati također na dugoročnu perspektivu a ne dopustiti da novac odlazi u kratkoročne političke prioritete. Ja sam to puno puta rekla. Ja dolazim iz zemlje koja je poznata po, rudnicima. Lako je zatvoriti rudnik, ali treba jako puno vremena da se zatvaranje rudnika i da se zapravo gospodarstvo ponovno osovi na noge. To je dugoročni, dugoročni projekt i ja se nadam da će programi koje vi zastupate zadržati u svom fokusu iskorjenjivanje siromaštva. Izvolite povjereniče. Hvala puno. Hvala puno ne samo na ovim pitanjima, već i novim komentarima i novim smjernicama koje ste nam ocrtali a koje vode prema pregovorima o VFO-u i koje se odnose na sadržaj prijedloga za, službenu razvojnu pomoć. Dakle, ono što bi doista komisija željela i ono što je htjela pokazati i ono što zapravo uspjeva činiti u svom prijedlogu za sljedeći VFO jest činjenica da vanjsko djelovanje i e, razvojna suradnja ulaze u područja i u sektore gdje je razina europske akcije potrebna Dakle, razvojna suradnja. Biće dio onih sektora i onih politika koje će imati financijske kapacitete dovoljne da pokažu kako je europska linija lider u razvojnoj suradnji i u provedbi ciljeva održivog razvoja u budućnosti. Mi također moramo raditi na strukturi, na profilima i na smjeru u kojem će ići korištenje razvojnih kapaciteta u sljedećem VFO-u. Ovi strukturirani dijalog danas je dobar uvod u definiranje europskog instrumenta i u definiranje europskog načina europskog načina da vode razvojnu suradnju. Trebali bismo se trebali bismo pronaći način da se bolje nosimo s ovim pitanjima, ali to će biti moguće kada budemo imali sektorski prijedlog za, razvojnu politiku, a to će biti sredinom lipnja. I naravno, to je pitanje koje će se postavljati tijekom pregovora o VFO. Danas ste se dotekli nekih od najvažnijih tema koje su relevantne i koje će biti relevantne e, za sljedeći proračun za razvoj. Postoje već e, jasne smjernice, jasan smjer jasan smjer za nas u Europskoj komisiji koji se bavimo razvojnom suradnjom i razvojem. Mi znamo koji su naši ciljevi i koji su prioriteti. Imamo već ciljeve i prioritete razvojne politike. Slažem se s vama da moramo prilagoditi naše instrumente, mi moramo prilagoditi našu municiju da Dakle, moramo ga prilagoditi ostvarivanju cilja iskorjenjivanja siromaštva. Naravno, ne postoji samo jedan put, jedinstveni put koji nas može dovesti do toga, do iskorjenjivanja siromaštva. Postoji više putova kojima možemo krenuti da postignemo taj cilj ali te puteve moramo izgraditi zajedno. Zato je jako važno da fokus zadržimo na iskorjenjivanju siromaštva u najmanje razvijenim zemljama, koje se nalaze u krhkom kontekstu u razvojnom smislu. A kada je riječ o zemljopisnim i geografskim okolnostima, da, apsolutno Afrika mora ostati u fokusu, osobito subsaharska Afrika. 0,7% e, tih 0,7% e, kada je riječ o službenoj razvojnoj pomoći je jako važno. I jako je važno ostvariti tih 0,7%. gledajući zajedničke države članice i institucije moramo reći da se približavamo tom cilju od posto za službenu razvojnu pomoć. Dakle 0,2% BNP-a za najmanje razvijene zemlje i tome se također približavamo. Što se tiče takozvane dakability, odnosno prihvatljivosti u okviru službene razvojne pomoći, i kada govorimo o ovom instrumentu koji imamo na raspolaganju, taj dakability je također jako važan. Želim vam reći sljedeće. Čak i danas, on je iznad 25, odnosno 96% um, stavke za uh, stavke koje se odnose na vanjsko djelovanje. Dakle, 95% do 96% ide za službenu razvojnu pomoć. Svi naši novi instrumenti koji proizlaze iz novog prijedloga vfo idu u smjeru povećanja ove strukture koja koje se odnosi na ODA, odnosno na službenu razvojnu pomoć koja potpada pod poglavlje vanjsko djelovanje u, u proračunu. Postoje neke područja financiranja u e, vanjskom djelovanju koja će biti još jasnije definirana. To će biti područja koja će biti definirana kao područja koje nisu dio e, financiranja za, razvoj, e, niti vanjskog djelovanja. Ali i pritom mislim na mir i sigurnost, odnosno na akcije koje se odnose na mir i sigurnost, odnosno one koje imaju više vojni karakter kao što je na primjer instrumente za mir u Africi. Prema prijedlogu komisije, taj bi element bio izdvojen iz proračuna, u potpunosti izdvojen iz proračuna i postao bi e, zasebni međuvladin neproračunski instrument. Dakle, e, razvojno naše djelovanje u području razvoja ostaje u fokusu. Veselim se razgovoru s parlamentom o čitavom nizu drugih aspekta, aspekata koje ste vi danas spomenuli, kao što je, na primjer, fleksibilnost novog instrumenta. Zatim, govorili ste o onom dijelu ovog instrumenta koji se odnosi na programiranje Govorili ste također i o brzom reagiranju, o brzoj reakciji na hitne situacije i krizne situacije. Dakle, doprinos parlamenta ovoj politici, eh, razvojnoj politici jako je, jako je važan. I jako se veselim razgovoru i raspravi o tome u nadolazećim pregovorima. Evo, volio bih s vama pronaći rješenje za to, baš kao što ste malo prije rekli. Da pronađemo rješenje na kvadraturu kruga. A neki od komentara i neki od pitanja a fokusirani su na pitanje koherentnosti politike za razvoj. A ja bih rekao koherentnosti politike za održivi razvoj. To bi također e, trebao biti važan doprinos za buduću strukturu VFO-a. Dakle, jako je snažno osnažiti koheziju politika, jer sam pojam održivog razvoja zahtjeva više kohezije između čitavog niza politika kako bismo pronašli pravu ravnotežu između doprinosa različitih politika, ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i kako bi se zapravo izbjegli izbjegla ponekad e, konfliktna e, priroda e, nekih ciljeva održivog razvoja. Kao malo prije ste spomenuli sigurnost hrane, obnovljivi izvori energije. Dakle, tu imamo potencijalno elemente koji su, koji su u sukobu. Zato nam je to jako važno. Još jednom spominjem, napominjem da se veselim našem zajedničkom naporu prilikom definiranja i iznalaženja kohezije između politika. što se tiče izvješća, za 2019. godinu imat, za 2019. godinu imat ćemo izvješće koje će biti prezentirano na forumu na visokoj političkoj razini. Izvješće će imati za temu realizaciju ciljeva održivog razvoja. To je još jedno područje koje zahtjeva pomoć Europskog parlamenta u pripremi tog izvješća. Radi se o izvješću na sredini programskog razdoblja. Rasprava koju danas vodimo doista je važna za sljedeće razdoblje, odnosno za nadolazeće razdoblje pregovore o VFO-u. i veselim se vašem doprinosu kad je riječ o definiranju sljedećih instrumenta za budućnost, kad je riječ o razvojnoj pomoći. Hvala. Hvala lijepa, povjereniče, što ste nam dali jedan pregled vaših planova, plana rada. A naravno mi znamo da parlament e, nije bio ni do sada u ovom mandatu, a neće biti ni do kraja mandata miran niti stajati na mjesto nego će surađivati, što se i vidi recimo iz ovih strukturiranih dijaloga s vama. I e, hvala vam što ste nam evo predstavili što komisija kani konkretno napraviti idućih mjeseci, a isto tako čekamo lipanj kada ste najavili da ćete nam prezentirati i svoj prijedlog za VFO, odnosno